Prvo dajem riječ izvjestitelju. Imate četiri minute, izvolite. Doesn't work. Yes, okay. Okay. Buonasera, komisario. Dobar dan svima. E, označavanje energetske učinkovitosti je vrlo važno za Europsku uniju. To je e, putovnica za proizvode. Trebamo potrošačima dati e, informacije o učinkovitosti proizvoda koje kupuju. Zajedno sa ekodizajnom ovo označavanje je dalo građanima sve informacije koje trebaju e, e, kad kupuju razne e, aparate to je djelomično i smanjilo političku ovisnost naše energetsku ovisnost našeg kontinenta sada su uvednute i dodatne, e, dodatni razredi pa je malo učinkovitost e, pala. E, u toliko je sada vrijeme da te oznake i označavanje promijenimo. Moramo pratiti napredak tehnologije kako bismo mogli komunicirati sa današnjim i budućim tržištima. E, u izvješću sam e, pokušao uvesti red u ovo označavanje, radi se o e, digitalizaciju informacija. Ja sam kontaktirao i organizacije potrošače i proizvođača E, razne nevladine organizacije i tako dalje. Dao sam opsežan izvještaj. Mm, e, htio bih e, ovime pojačati povjerenje potrošača, naročito nakon skandala sa Volkswagenom. Ovo novo označavanje proizvoda etiketa 2 plus E, tu imamo bazu podataka koja je dostupna svima. E, tu potrošači mogu dozvati informacije na vlastitom jeziku. Imam, mi smo e, dali jedan uravnotežen izvještaj koji je usvojen većinom u odboru ITRA. Tekst je promijenjen u nekoliko točaka na primjer kad se radi o definiciji standarda e, naročito u klasificiranje u razne razrede više smo u, uzeli obzir e, stvarne uvjete u kojem e, aparati rade također govorimo i o nadzornim tijelima koja moraju surađivati E, izvještaj je podijeljen u dva dijela. Jedan je e, pristupačan za e, građane, a drugi za nadležna tijela. Mm, građani mogu preko interneta, preko pametnih telefona dati, dobiti informacije koje su potrebne E, neke oznake treba ukinuti, ovdje e, e, za neke ćemo aparate trebati malo dulju, dulje razdoblje. Najviši razredi da prestanem, žao, mi je. Imali ste četiri minute, iskoristili ste to vrijeme. Moramo se držati određenog vremena. Ovo je, ova je tema važna, nisam vas htjela prekidati, ali molim da se svi drže određenog vremena. Kod nas je uobičajeno da se, da se dignemo kad govorimo u ovom domu. To spada u evo, kodeks ponašanja ovdje. A sada dajem riječ e, gospođi Malstrem. Hvala lijepa predsjednice. U prvom redu zahvaljujem izvjestitelju gospodinu Tamboranu. Ovo je vrlo važan dokument. E, načela Evropske unije kažu da treba ovlastiti e, potrošače u tom duhu u srpnju 2015. komisija je dala prijedlog da se ažurira zakonski prijedlog za označavanje energetske učinkovitosti. E, sada oznake omogućavaju informiranije kupovanje proizvoda za naše potrošače E, e, više od 80% potrošača e, konzultiraju oznake prije no što kupe određenu napravu. Tu se mogu, tu je došlo do do uštede od više od 485 milijuna eura. To radi se ne samo o energetskoj učinkovitosti već i o održivosti E, označavanje je pospješilo proizvodnju učinkovitijih naprava. To također znači da e, je označavanje postalo žrtvom vlastitog uspjeha. Označavanje treba e, modernizirati, naročito one u najvišim razredima, kao što je izvjestitelj rekao, a+, A++ i tako dalje e, je smanjilo učinkovitost e, označavanja. Ovi plusevi su postali minusi za potrošače. Nakon dugih konzultacija i e, sa raznim tijelima komisija je odlučila da ažurira oznake a cilj je da dademo najinformativnije e, oznake i da potrošači mogu e, napraviti najbolji e, izbor. Trebamo znati na primjer koliko kalorija unosimo kad jedemo. Stoga sam jako zahvalna na ovom izvještaju koji daje vrlo dobre prijedloge, vrlo zanimljive ideje Međutim, e, imamo dvije promjene koje sugerira izvještaj e, koje moram e, negativno ocijeniti. Moramo znati učinak promjena. Odredba da proizvođač informacije o sukladnosti u to će dade te informacije to će biti vrlo izazovno. Izvještaj sugerira da se komisija ima samo godinu dana da pripremi bazu podataka. To nije e, realistično, to bi moglo dovesti do loše baze podataka i e, to je rok koji se jednostavno ne može ispuniti. E, veselim se suradnji sa ovim domom, ovo, ove promjene označavanja mora ne smije ići na uštrb potrošača i na uštrb e, učinkovitosti. Moramo dati instrumente za označavanje koji su zato potrebni. Hvala lijepa. E, na ovom pojašnjenju e, Sada imaju e, riječ zastupnici klubova. gospođo predsjednice, kolege i kolegice, hvala lijepa na dobroj suradnji, bilo je naporno. Drugo, oznaka je priča o uspjehu, to su svi potvrdili. dospjeli smo do kompromisa nakon dugotrajnog rada. Ako ovaj e, kompromis bude jako izmijenjen, onda ne možemo to više poduprijeti. Mm, e, ne znam hoćemo li sa amandmanima e, možda upropastati stvar. Ja sam imam mm, zabrinutost o banki podataka E, mi se sada moramo koncentrirati na velike stvari, moramo e, se koncentrirati na središnja pitanja. E, to ne shvaćam. Ovaj, o, ako proizvođač ima 25 tisuća proizvoda e, kako može poslati sve podatke u banku podataka. E, to jednostavno nije moguće ispuniti. E, troškovi se ocjenjuju ovog novog označavanja na 25 milijuna eura, a možda će to biti i mnogo više. Ljudi će na tome mnogo izgubiti, a izgubit će i zato interes. Moramo stoga biti oprezni ako imamo osjetljive podatke koji ne smiju biti dostupni eh, drugima. Eh, imam još dva, dvije Rečeno mi je da imam još dvije minute. Imate minutu i pol. Ne, nemate. Minutu i pol imate. Izvolite. Žao mi je. Dao sam vam čak 20 sekundi više u ime SID-a gospođa Martina Werner. Imate dvije minute. Hvala lijepa. I ja bih eh, se zahvalila izvjestiteljima i kolegama i kolegicama, gospodin Roljev je to eh, već rekao. Eh, dobro smo surađivali. Jedan od kamena temeljaca je energetske učinkovitosti jeste označavanje. Tu možemo uštediti energiju. Tu imamo još veliki potencijal za pregovore kako bismo zaštitili e, planet od klimatskih e, promjena. E, tu trebamo govoriti i o nezavisnosti trećih država. Energetska oznaka je priča o uspjehu Sada je potrošačima moguće e, e, e, uspoređivati proizvode i doći do pravilne odluke o kupnji. Energetska oznaka treba biti dalje razvijana, ona je već sada učinkovitija od nego prije. E, dobra oznaka je vrlo važna za odluku o kupnji. Stoga industrija to mora koristiti kao instrument za veću konkurentnost. E, kod e, Međutim, koji puta kod e, nekih proizvoda je A plus e, e, najgori razred. Sada je stoga krajnje vrijeme da uvedemo jasnoću kod kupnje elektro, električnih aparata. Ponosni smo na to da smo zajedno uspjeli dobiti jaki kompromis za ključne proizvode. E, vraćamo se na razrede od A do G. Tu ćemo imati više jasnoće pa će potrošači moći s jednim pogledom usporediti sve proizvode. Drugo, najčešći aparati e, e, će biti u roku od 21 mjeseca snabdjeveni novom oznakom E, dakle, to će se e, primijeniti najkasnije za pet godina. E, banka podataka će biti vrlo važna za nadležna tijela. Tako će nadzorna tijela u državama članicama imati mnogo jaču ulogu s našeg stajališta imamo nekoliko točaka koje bismo mogli poboljšati. E, e, Središnja banka podataka po našem mišljenju jeste potrebna. E, isto tako moramo dati poticaje za potrošače sa niskim dohocima na, nadamo se da ćemo ove zaključke usvojiti velikom većinom i da će izvjestitelji imati mandat za trijalog. Hvala lijepa. E, sada za EKR e, ima e, riječ za zastupnik Ashley Fox. Mi pozdravljamo ovaj sustav označavanja E, drago nam je da A+, A++ e, i tako dalje, da su te kategorije e, brisane. Također nam je drago da imamo rok od pet godina za ovaj prijelaz. To je razumni rok i za potrošače i proizvođače. Imamo neke rezerve kad se radi o banki podataka za proizvode a neke e, prijedloge ne vidimo u prijedlogu komisije. Ne, ne želimo da ove oznake postanu preveliki teret za industriju. Drago nam je da e, e, se od komisije zahtjeva rok od deset godina za nove oznake E, to je važan zadatak i e, jer moramo i potrošačima i proizvođačima dati sigurnost. Mislim da će ovo koristiti potrošačima, neće povećati e, troškove. Malo smo oprezni kad se radi o nekim amandmanima nekih klubova jer ne smijemo preopteretiti e, propisima e, što bi zagušilo inovacije. Međutim, uglavnom pozdravljamo ovaj izvještaj. Hvala lijepa. E, gospodin Sani ima plavi karton za vas. Prihvaćate li ga? Izvolite, gospodine Sani. Hvala lijepa. E, poštovani kolega, e, govorili ste dugo o prednostima novog sustava označavanja za potrošače. Rekli ste da će e, potrošači moći bolje ocijeniti proizvode. Ne mislite li da i industrija E, treba biti zaštićena. Da predsjedniče, ja smatram da će e, ovo poboljšati situaciju za potrošači jer e, sada su najmanje E, efikasni proizvodi imali oznaki A+, pa je to zavaravalo potrošače. E, ali e, svaki propis koji opterećuje i proizvođače i potrošače je, nije dobar. Ali mislim da smo našli dobar kompromis. Hvala lijepa. Za Alde riječ ima gospođa Vjering. Imate dvije i pol minute. E, ova reforma e, označavanja postiže dva cilja. U prvom redu proizvođač mora dobiti poticaj da e, bude inovativan. Drugo, imamo bolju kontrolu tržišta. To se može postići boljom suradnjom i boljom razmjenom informacija između energetskih agencija. E, potrošači moraju imati mogućnost da kupuju učinkovitije proizvode kako bi smanjili račune za električnu energiju. E, trebamo imati jednostavne metode. Naravno, moramo pomoći i malim i srednjim e, poduzećima kao i malim trgovinama Mislim da e, smo u ITRE-u postigli dobar e, kompromis između stajališta, između stajališta raznih klubova. Odlučili smo se za ambiciozan put e, tako svima pokazujemo što je moguće, što nije moguće mislim pri tome i na skandal Volkswagena koji je iza nas. Moramo ponovno zadobiti povjerenje potrošača. Ove oznake koje vidi na kućanskom aparatu, e, recimo na, e, na hladnjaku, ako ta oznaka nije dobra, onda je to slično e, skandalu Volkswagena E, naravno e, e, sve to osjećamo na vlastitom novčaniku trebamo surađivati sa državama članicama i mislim da je ovo dobar i ambiciozan put. Hvala gospođo Vjering za GUE NGL ima riječ gospodin Silikiotis. Hvala, Hvala. Hvala gospodinu Tamburanu na dobro poslu. Naš klub GUE od početka govori da je važno imati sustav koji će potrošači lako razumjeti, te koji će sadržavati sve nužne informacije. Stoga se slažemo s tim prijedlozima Drugim riječima, slažemo se da je potrebno otkloniti sve oznake koje mogu biti zbunjujuće, te se slažemo sa svim prijedlozima koji podrazumijevaju oznake od A do G, tako da će e, potrošači mm, moći donositi odluke informirano i uštedit ćemo na novcu. Mislimo da taj sustav treba e, primijeniti odmah i to na sve proizvode. Isto tako imamo vrlo važan prijedlog koji se odnosi na novu digitalnu bazu podataka e, s besplatnim pristupom za potrošače. Međutim, mislim da je bitno da ta baza podataka pruži više informacija o proizvodima kao i o potrošačkim pravima kako bismo imali alat alat koji će e, spriječiti prikrivanje informacija od strane potrošača. Stoga ćemo mi glasovati za ovaj prijedlog. I nadamo se da će odmah krenuti se s e, pregovorima. Gospodin Javor je sljedeći, imate jednu minutu. Hvala vam lijepa. Poštovane kolegice i kolege, ovo je iznimno važna rasprava. Iznimno je važno da potrošači budu dobro informirani i da imaju sve informacije o potrošnji energije. Međutim, izvještaj koji smo prihvatili na odboru i tren ne sadrži puno elemenata izvornog prijedloga kolege tamborana i zato bismo trebali e, spasiti i vratiti neke elemente natrag u ovaj izvještaj. Iznimno je važno da izvjestitelj dobije mandat za vođenje trijaloga. Isto tako, nužno je da imamo nove oznake za sve razrede od A do D. Osim toga, iznimno je važno da se dobiju sve informacije o potrošnji energije tijekom životnog ciklusa, odnosno životnog vijeka proizvoda. I osim toga moramo imati jedinstvene oznake. Hvala. Hvala u ime ENF-a, gospođa Kapel. Imate minutu i pol. Hvala vam lijepa. Poštovana gospođa povjerenice, poštovane kolegice i kolege. Ovaj izvještaj poneprije služi interesima E, potrošača. E, zahvaljujem izvjestitelju na svim unesenim elementima. E, sigurno nije bilo lako pomiriti sva nastojanja, međutim označavanje energetske učinkovitosti, odnosno promjena vrijednosti i povratak na razred A do G, uključujući i novi postupak promjene vrijednosti E, oznake e, A3 koja neće postojati u budućnosti. E, kao što smo čuli, 85% europskih potrošača oslanja se na ove oznake i to je iznimno važno za industriju i inovativne mjere jer se na taj način uštede veliki iznosi. Važno je podnastaviti usporedbu E, proizvoda, tako da e, potrošač e, ima mogućnost izabrati proizvode koji je energetski najučinkovitiji i pomoću kojeg će ostvariti uštedu energije. Iznimno je važno da se osim toga potrošnja električne energije navodi pod stvarnim uvjetima, a ne laboratorijskim uvjetima. Nova promjena vrijednosti automatski će se uvoditi a to će e, dovesti i do najveće kupovine proizvoda iz najboljeg razreda. Hvala. E, Hvala. Gospođa Hekmark je sljedeća. Gospodin Hekmark je sljedeći. Gospodine predsjedavajući, gospođo povjerenice, mislim da kada govorimo o označavanju energetske učinkovitosti, da je važno naglasiti da cilj nije da sve bude ispravno, već da se stvari poboljšaju, da budu sve bolje. Zato je toliko važno da oznake budu jasne, da se lako razumiju zato što će to omogućiti potrošačima da uvijek donose bolje odluke a isto tako će omogućiti industriji da donose i dobre odluke vezane uz tehnologiju. To je važno ne samo za ovu raspravu, već i za brojne druge rasprave koje se odnose na energetiku, odnosno energiju, energetsku učinkovitost. Svaki novi stroj bolji od prošloga. I i isto tako zaustavljanje razvoja je uvijek kriva poruka. To je važno i u kontekstu ove naše današnje teme. Isto tako mislim da je važno da ne vjerujemo u birokraciju previše. Ne smijemo vjerovati da se to može postići putem uredbi, putem regulative. Ovo je nešto što e, se pokreće od strane biznisa, a ne od strane e, baze podataka. Ako ta baza podataka neće biti jednostavna, ona će zaustaviti razvoj. Stoga podupirem kompromise, ali isto tako bismo htjeli pocrtati da je ovo nešto što pokreće biznis i tehnologija i da to treba sve razvijati u odnos u e, suradnji s potrošačima. Hvala, sljedeći je gospodin e, Canonato. Hvala gospodine predsjedavajući. Klimatske promjene i energetska sigurnost uključuju i namjerne odluke, odnosno izbor potrošača koji radi odabiru recimo kućanske uređaje koji će dovesti do uštede energije. Na taj način Europa može um, uštediti do 2020. godine jako puno ekvalenta sirove nafte. To vrijedi i za Italiju. Potrebno je donositi um, zdravorazumske odluke u pogledu kupnje kućanskih aparata, a isto tako je potreban i kontinuitet i dosljednost vezano uz politike koje se odnose na klimatske e, promjene i na energiju. Hvala gospodinu Tamburanu na odlično obavljenom poslu. Mislimo da i kad je riječ o tehnološkom e, napretku i o drugim stvarima, da, je, da su obuhvaćene brojne stvari. Primjerice, obuhvaćeni su različiti industrijski sektori poput proizvodnje e, bojlera i na taj način je puno lakše, isto tako se e, potiče bolje razumijevanje sustava e, promjene vrijednosti i nadamo se da će i vijeće se čvrsto, čvrsto ustrajati na određenim stvarima. Hvala. Sljedeći je zastupnik Blanko Lopez. Hvala gospodine predsjedavajući. Ova uredba koja se odnosi na energetsku učinkovitost, odnosno označavanje energetske učinkovitosti je nešto što je od ključne važnosti ako želimo olakšati potrošačima da donose informirane odluke na temelju informacija o posljedicama e, djelovanja e, aparata, odnosno uređaja, te koje su posljedice po njihove račune za energiju. Ova uredba će bez sumnje pomoći nam da smanjimo emisije stakleničkih plinova. Važno je unijeti promjene vrijednosti na energetskim oznakama jer je prevelik broj proizvoda koji se nalaze u najboljim energetskim klasama, a samim time se e, oduzima odnosno samim time ta skala gubi na vrijednosti. Industrija toplinske energije će također imati koristi od ovoga, ovoga. Promjena vrijednosti će nam pomoći da se spriječe skandali poput onoga s emisijama iz automobila. Dakle, potrebni su nam rezultati stvarnih testova, testova u, iz stvarnih situacija. Gospodin Kofot je sljedeći. Imate minutu i pol. Hvala gospodine predsjedavajući. Odluke don, koje su donijete 2010. godine sada ih osnažujemo zbog dogovora s industrijom. 2020. godine mi ćemo uštedjeti cijelu, dakle iznos koji odgovara cjelokupnoj potrošnji energije u jedne zemlje poput Italije. Radi se o velikim uštedama i to je nešto što je jako dobro za okoliš. I svakoga dana europski građani, neovisno o tome jesu li Danci, Česi ili Portugalci od toga imaju koristi. Ovaj zakonodavni dokument predstavlja europski uspjeh bez sumnje. Mi ga želimo osnažiti, i na ovaj način ga i prošurujemo. E, ovime ukidamo A++, A2+, A3+, i tako dalje. Dakle, takvu vrstu oznaka na kućanskim aparatima. I trebamo prijeći na e, skalu od A do G. To je nešto što je bolje i što će nam e, stvoriti uštede na, na računima za struju. Hvala. Sada počinjemo sa postupkom spontanog javljanja za riječ. Prvo je na redu gospodin Bogović. Imate jednu minutu. Hvala za besedu. E, hvala lijepo što ste mi dali riječ. Dakle, odmah na prvom mjestu podupirem tu inicijativu jer mislim da je to put prema napretku. Učinkovita potrošnja energija govori u prilog slodavanja svih velikih izazova koji su pred nama kao što su klimatske promjene, energetska ovisnost Europe i tako dalje. Proteklih 20 godina Europa se intenzivno bavi tom temom i očito je da nam je zapravo ponestalo onih pluseva, drugim riječima napredaka. ovo sada mislimo da je veliki korak u pravom smjeru. Osim toga je to jako dobro za potrošače. Nadalje, podupirem i promjenu etiket, etiketa tako da imamo klase od A do G, što mislimo da je puno preklednije i bolje. Nadalje mislimo da se kontrola nad tim mjerama mora provesti učinkovitije nego do sada i mora se uvijek provjeravati da li etikete odgovaraju istini. Podupiremo ovaj prijedlog u svakom slučaju. Hvala lijepo. Hvala, a sada... Notis Marijas, izvolite. Hvala lijepo. Ove postignuće je rezultat adekvatnih i pravih odluka koje su donesene na području održivog razvoja o unutarnjem tržištu i u vezi borbe protiv e, posljedica klimatskih promjena. Europske zemlje, pogotovo zemlje na jugu, trebale bi prvom redu se pokušati boriti protiv energetske osiromašenja. Mi znamo da je 2014. Evropska unija govorila o energetskoj učinkovitosti u svom planu razvoja do 2030. Vrlo je bitno da svi oslobode svoje informacije, svoje projekte, svoje podatke koje imaju na tom području, svoje istraživanje, sve što su od projekata napravili upravo na tom području obnovljivih izvora energije i kako nas učiniti energetski neovisnim i da budemo učinkovitiji. Ali nije to dovoljno, nego se moraju i kod građana poduzeti mm, zapravo velike promjene, mora se, mora se izazvati, mora se više štedjeti energija, a sve to skupa moraju i građani sufinancirati.

na kraju, ali ništa manje vam vrijedan i ni važan zbog toga, izvolite. Mislim da nakon ovo Kopa 21 i Pariške konferencije smo imali sjajnu priliku da postignemo jedan globalni sporazum za sve zemlje na svijetu vrlo važan korak. A sada krećemo sa smanjenjem štetnih emisija i ostvarenjem naših vrijednosti da se smanji zagrijavanje za sada za 0,5% i kasnije za 2%. Međutim, mislimo da je energetska učinkovitost pravi ključ na kom se može još puno toga naučiniti. Mi imamo svoje ciljeve, ali sada moramo se pozabaviti detaljima, pogotovo se moramo posvetiti našim potrošačima koji žele i moraju dati doprinos kako bi se spasio planet i zbog toga moraju smanjiti svoju potrošnju. Za to je sad Mislimo da je prelazak na novu klasifikaciju nešto što ima puno više smisla, bit će puno jednostavnije Naši potrošači će to više cijeniti i pomoći će nam da lakše ostvarimo naše ciljeve u održivom razvoju, što mi apsolutno pozdravljamo. U ime komisije, gospođa povjerenica Cecilija Malmstrup, izvolite, imate riječ. Hvala lijepo, predsjedavajući časni zastupnici. Hvala vam na ovoj vrlo korisnoj raspravi. Mislim da postoji jaki konsenzus među europskim parlamentarcima i zaista imamo jaku potporu da za reviziju našeg sustava etiketiranja kako bi bila jednostavnija i jasnija svim potrošačima. Sada što se tiče baze podataka, neće to biti velike teret za birokratski teret. To će stvarno biti nešto što, što će svi proizvođači stavljati svoje informacije koje se već i onako i ovako traže po postojećoj zakonodavstvu. Dakle, tehnička dokumentacija će biti samo dostupna vlastima koje nadle, tijelima nadležnim za nadzor tržišta. Komisija već i ima iskustva sa takvim bazama podataka recimo na području kozmetike. Što se tiče troškova, sami aktualni točni troškovi, precizni, bi čak mogli biti manje nego što ih imamo danas. Jer više proizvođači neće morati držati na pet godina svu svoju tehničku dokumentaciju, recimo pet godina nakon što je zadnji proizvod koji se prestaje proizvoditi uopće napravljen, i da bi recimo pet godina nakon toga iz te arhive mogao nadzor e, tržišta to gledati. Sad će biti puno jednostavnije. Naravno, mi bismo poželjeli jednostavnije, ali unificirane standarde za čitav naše jedinstveno tržište na svakim područjima. ne možemo to za sada odmah riješiti, ali ono što možemo, možemo sada poslati signal da smo sada u stanju napraviti nešto važno, olakšati stvari za potrošače. I upravo sa ovom revizijom energetskog etiketiranja. I komisija se zahvaljuje vašem izvjestitelju kao i izvjestiteljima u Sijeni i računa s daljom potporom parlamenta na tom važnom poslu revizije tog dijela zakonodavstva. Hvala lijepo. Hvala vam gospođo povjerenice, a sad na kraju naš izvjestitelj Dario Tamburano. Izvolite, imate riječ. Da, ja sam se htio zahvaliti povjerenici i svojim kolegama, posebno kolegama izvjestiteljima u Sijem Sjeni i svima s kojima su rađivali na nišovim kritikama jer, i naravno našim jako konstruktivnim komentarima, ali mislim da su kritike bila najbolja stvar od svega jer su nam pomogli da postignemo ovako dobro izbalansiran kompromisni tekst. I znate, dok smo to radili, ja sam imao jedan san, jednu viziju pred očima, da govorimo o etiketiranju 2.0. Nadamo se da će to biti moguće zahvaljujući reformiranom sustavu etiketiranja energetskog. I mogao bih zamisliti da ću jednog dana ući u prodavaonicu električnih uređaja i e, vidjeti tamo kako se naš nova, nova etiketa koristi, kako je koriste evropski građani. Isto kao što australski građani to čine već godinama. Kako bi taj isti jednostavan transparentni način etiketiranja odmah pokrivo što je po mogućnosti veći broj proizvoda, da ne kažemo sve, tako da bude potrošačima na prvi pogled sve jasno, vrlo korisno za njih i možda ta budućnost još nije skroz došla do nas, ali možda ćemo u ne tako dalekoj budućnosti imati tu situaciju kao i da ćemo imati točnu predodžbu o tome koliko što stoji potrošača. Tako da potrošač zna da može birati onaj uređaj koji pokriva njegove potrebe i znače točno koliko će to koštati da bude apsolutno troškovno najučinkovitiji proizvod za njegove potrebe. I nadamo se da će to sve biti u realnom svijetu što je moguće prije realizirano i da će to vidjeti na etiketama. Za sada imamo sa cijelom tom pričom jedan, da kažemo, niz uspjeha u Europi. Nadam se da ćemo na tom putu ostati sa daljnjim uspjehom. Hvala lijepo. A sada Hvala lijepo. A sada ćemo zatvoriti ovu raspravu o ovoj temi. E, glasovanje